komisiji o malnutrici djece u zemljama u razvoju. I sada pozivam Lindu McCaven koja je e, uputila to pitanje. Hvala gospodine predsjedniče. Milenijski e, i razvojni ciljevi su između ostaloga uključili i iskorjenjivanje malnutricije i gladi kod djece. Možemo vidjeti da smo postigli napredak, no unatoč tome broj djece koja umire ili pati od neuhranjenosti, odnosno malnutricije, i dalje je neprihvatljivo visok. Ovo pitanje i rezolucija koju želim da se usvoji e, traži od komisije da se uključi u naše kolektivno djelovanje nakon, e, odnosno u ovom okviru postmilenijskih ciljeva. Ovo je ogroman problem. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je malnutricija najveći uzrok e, mortaliteta kod djece i također pobola kod djece i ljudi do 35 godina može e, napraviti taj začarani krug siromaštva koji dovodi do toga da se globalno ne dolazi do razvoja. Zbog toga se moramo boriti protiv malnutricije djece i omogućiti e, svima E, pristup zdravoj i hranjivoj hrani. To bi trebao biti jedan od naših glavnih ciljeva. U utorak smo glasali o tome i to zaista jest nešto što mislimo da bi trebalo biti jako važno. U nacrtu ovog dokumenta e, naše radne, odnosno e, radne skupine UN-a jedan od tih ciljeva je da se do 2030 potpuno e, iskorijeni neishranjenost, a do 2025. da se pomogne djeci mlađe od pet godina. I e, Generalna skupština je podržala te ciljeve. Znači da se e, umanji neuhranjenost kod djece do pet godina. Znači za preko 70 milijuna djece do 2050. godine bi trebalo više ne patiti od neuhranjenosti. U našem izvješću, izvješću gospodina Štira e, koje smo čuli u utorak, glasali smo velikom većinom da e, više nemamo taj cilj e, nulte stope gladi, nego da još imamo ambicioznije ciljeve. Znači radi se o održivoj poljoprivredi i također uloga žena koje rade u poljoprivredi. To su ključni, ključni elementi našeg nastojanja da iskorijenimo neuhranjenost dijete mi sada trebamo konkretan akcijski plan od komisije, dakle kako mi kao Europska unija možemo doprinijeti da se postignu ti ciljevi, da se spriječi pothranjenost i neuhranjenost djece i što možemo učiniti sa našim međunarodnim partnerima da se to postigne. Znamo da komisija radi na tom akcijskom planu i zamolit ću komisiju da nam e, dade najnovije informacije o tome što se događa i kada možemo očekivati konkretne rezultate i kako se može osigurati koordinacija vezano za nacionalnu politiku na tom planu i e, na različite međunarodne organizacije kako biste postigli ti ciljevi smanjivanje i iskorjenjivanje malnutricije kod djece je moguće ali kao i sve druge razvojne politike potrebno je imati resurse političku volju i koordinaciju. ovog tjedna smo raspravljali o 25. godišnjici Konvencije o pravima djeteta. Borba protiv malnutricije tijekom sljedećih 15 ili 20 godina bi bio ključni doprinos tome da svako dijete ima to osnovno pravo koje im omogućuje da vode pristojan život. Hvala. A sada e, ispred komisije povjerenik e, Hristo Simjanidis. Uvaženi članovi, ispred e, povjerenika Mimice, ja sam ovdje s vama danas. Zahvaljujem gospođi Makevan na ovom zaista relevantnom pitanju. To nas je podsjetilo sve da pothranjenost nije samo eh, jedna stvarna ljudska tragedija, nego i gospodarsko pitanje koje može biti prepreka održivom razvoju. Naglašavam da je komisija u potpunosti se obvezala da poboljša situaciju sadašnju tokom nekoliko proteklih godina Europska unija je eh, zaista preuzela vodeću ulogu u borbi protiv e, neuhranjenosti i to je u samoj e, srži e, razvojne politike. Komunikacija iz 2013. koja govori o poboljšanju prehrane majki i djece u vanjskom djelovanju, kao dio vanjskog djelovanja, definira ciljeve Posebno se tu govori o djeci do pet godina. Komisija je također razvila, napravila dva akcijska plana. Jedan koji govori o pothranjenosti u kriznim situacijama i druga koja govori o tome kako će komisija provesti taj program e, u kojem će 5 milijardi eura e, biti potrošeno da se za 7 milijuna smanji broj pothranjene djece u dobi do 5 godina. Ovi akcijski planovi ne predviđaju nikakvu evaluaciju, ali odgovornost za korištenje financijskih resursa i nadzor učinka tih intervencija na planu sprečavanja pothranjenosti predstavljaju važan horizontalni stup našeg akcijskog plana e, za poboljšanje prehrane. Dragi kolege, mi smo u potpunosti svjesni da e, intervencije kojima je svrha da se borimo protiv e, izravnih uzroka malnutricije nisu dovoljni. Moramo također e, se pozabaviti onim stvarnim razlozima zašto dolaze do toga. Znači malnutricija treba postati e, glavna tema i u drugim sektorima kao što su obrazovanje, poljoprivreda i tako dalje. I ta, te sve intervencije kojima je svrha e, da se spriječi malnutricija trebaju biti, imaju važnu, trebaju imati važnu ulogu. Komisija je stoga i izdvojila 3,1 e, milijardi za e, te intervencije, e, uglavnom kroz poljoprivredu, nažalost, nema dovoljno dokaza o učinkovitosti tih intervencija kako bi se taj izazov na neki način riješio. Komisija će pokušati utvrditi učinak tih e, akcija e, koje su posebno usmjerene na malnutriciju i na osnovu e, tih nastojanja komisija onda može odlučiti kada dođe do ovog srednjeročnog pregleda 2017. da preusmjeri neka sredstva kako bi se ona, ona dodijelila tim nekim aktivnostima koja su rodila boljim plodom kako bi se do 2025 ispunili ti ciljevi. Dakle, imamo te izazove pred nama. Komisija ne može tu raditi sama. Komisija namjerava nastaviti i dalje dizati svijest na međunarodnim forumima važnosti tog pitanja. Imamo tu akciju SAN, e, poboljšanje prehrane, koje se sada pridružilo 34 zemlje i odbor e, za e, sigurnost hrane i također imamo strateško partnerstvo e, sa fao i sa svjetskom zdravstvenom organizacijom. Imamo međunarodnu konferenciju o malnutriciji kako bi se taj politički zamah održao, a na razini pojedinih zemalja komisija primjenjuje načelo učinkovitosti pomoći kad se izrađuju programi za ovaj e, period od 2014. do 2020. i zadnja ali ne najmanje važno, komisija će nastaviti surađivati sa nevladinim organizacijama, znači informirat će ih i e, dijeliti s njima iskustvo. Evo da zaključim, u potpunosti smo svjesni da e, borba protiv podhranjenosti, učinkovita borba će zahtijevati e, zajedničke napore na svim razinama. Naravno e, podržavam, drago mi je vidjeti da je parlament također zainteresiran za to i zahvaljujem vam na vašoj stalnoj podršci. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. A sada idemo nešto, idemo čuti govornike iz klubova. Prvo, ispred EPP-a, gospođa Zaborska, dvije minute. Hvala što ste mi dali riječ. Kao prvo zahvaljujem e, gospođi McEvan e, koja je prihvatila mjesto izvjestiteljice i da je e, napravila taj dokument koji je usvojen e, u prethodnom sazivu. Zahvaljujem e, na suradnji u procesu razrade amandmana. Također zahvaljujem svim kolegama koji su se time bavili u svim klubovima zastupnika. Spomenuto je da smo mi glasali o dokumentu koji nam kaže što će se dogoditi nakon 2015. nakon milenijskih razvojnih ciljeva. Malnutricija je kompleksan problem koji e, opterećuje cijelo društvo. Opterećuje ga zato što kada postoji malnutricija e, dolazi do kršenja ljudskih prava. Pravo na dostojan život djeci koja žive, u, koja su gladna, Dakle, njihova ljudska prava su time prekršena. Svake minute umire jedno dijete i to ne samo e, zato što e, zbog rata ili zato što su bolesni, ne, zato što su gladni. Ne radi se samo o djeci koja umire. Tisuće i tisuće djece se razboljevaju zbog toga što su u djetinstvu gladovali. Govorimo o brojkama, o statistikama, svi to znamo na pamet, ali veoma je važno da surađujemo sa drugim institucijama Europske unije, da surađujemo sa drugim organizacijama koje e, se bave hranom kao što je FAO e, mislim da ova suradnja bi trebala biti bolja samo još jedna rečenica znam da to što je povjerenik rekao tijekom saslušanja moramo odnosno na sjednici dakle moramo se baviti siromaštvom a onda klimatskim promjenama hvala a sada ispred DSD četiri minute Patricija Toja. Hvala vam. Poštovani povjereniče, želim vam dobrodošlicu. Ovo je naš prvi susret u ovoj vječnici i razgovaramo o vrlo bitnoj temi. Ovako dva dramatične stvarnosti i kako postoje. I ako izgledamo malo pobliže, takve se stvari mogu vrlo jednostavno izbjeći. No one jesu tragične ali se mogu riješiti. Svi znamo što se treba učiniti, znamo koje instrumente moramo iskoristiti, znamo koji su uzroci tih fenomena i vidimo njihove učinke. I kao što je rekla kolega, kolegica, ovo, ovi problemi nisu e, ne, nemogući za riješiti. A ako nisu nemogući za riješiti, znači da ih moramo riješiti. To znači da moramo pokrenuti odgovarajuće instrumente i mjere kako bismo ovaj fenomen iskorijenili. Fenomen podhranjenosti djece skriva i onu takozvanu sakrivenu glad kod djece. I to su slike koje e, dolaze do nas preko nevladinih e, udruga, preko međunarodnih humanitarnih organizacija. I naravno vrlo nepovoljno utječu na razvoj djece. Tako da i ovaj fenomen takozvane skrivene gladi je nešto čime se moramo pozabaviti. Mi smo ovih dana upravo e, budući da slavimo 25. godišnjicu konvencije o pravu djeteta krenuli raditi na ovim temama i željela bih zahvaliti Lindy e, McCavan i svim izvjestiteljima u Sjeni i vama povjereniče želim reći da mi kao parlament ćemo uložiti sve potrebne napore. A od komisije tražimo da jednako učinkovito i jednako e, odlučno napravi taj korak naprijed. Mi ne smijemo imati pravo slaviti konvenciju o pravu djeteta ako ne učinimo doista nešto konkretno. Vi ste govorili o brojkama i o mm, datumima i to doista cijenimo, ali moramo se koncentrirati i na učinkovitost. Znamo da resursi koji su namijenjeni međunarodnom razvoju, baš kao i ostala sredstva unutar Europske unije, znamo da se ta sredstva ne koriste uvijek na učinkovit način. No u ovom slučaju doista ne možemo dozvoliti da išta izgubimo. Moramo kontrolirati učinkovitost i pratiti što se događa sa našim planovima i programima. Govorili ste o tim planovima, govorili ste i o potrebi da se provede ocjena učinkovitosti kako bismo vidjeli na koji način možda reprogramirati te operacije. Ja vas molim da u cijelom ovom postupku imate tjesan odnos sa parlamentom jer pokazali ste da će komisija imati veliku volju za suradnjom i da će raditi na tome da se e, pokrenu učinkovite mjere. Europa bi trebala eh, biti ponosna što je ostvarila ove rezultate. No, eh, ovaj se tužan fenomen pojavljuje u regijama i u područjima gdje ga prije nije bilo zbog špekulacija s cijenama, zbog špekulacija sa cijenom hrane, zbog gospodarskih kriza. I stoga vas molim da uključite i ostale kolege iz eh, kolegija povjerenika kako bi se zauzeo jedan horizontalan pristup i kako bi se radilo na uzrocima ovog problema možda raditi na drugačijoj gospodarskoj politici na različitoj financijskoj politici i možda na različitoj poljoprivrednoj politici zato što ove špekulacije na, oko cijena hrane su jednostavno neprihvatljive i još posljednji komentar svi smo vidjeli na koji način je uloga žene ključna. E, podaci su zastrašujući. Žene rade na proizvodnji hrane u, e, u, u svijetu 80% žena zapravo, a 60% žena je podhranjeno. Tako da mislim da se moramo koncentrirati i na žene koje su pokretač razvoja u brojnim zemljama svijeta, a ne samo na zapadu. Hvala. Ispred ECR-a, e e gospodin Jackijević, minuta i pol. Predsjedniče, povjereniče, prekjučer je papa rekao da se ne možemo ne možemo pristati na to da milijuni ljudi umiru, umiru od gladi dok se tone hrane bacaju. Po istraživanju UN-a 1,3 milijarde hrane se baca i Europska komisija nije ništa učinila, nema nikakvih sredstava, odnosno ta sredstva koja Europska unija, unija i Europska komisija daju za borbu protiv e, malnutricije neće ništa učiniti ako mi ne učinimo nešto da spriješimo tu lošu praksu. Ako po e, zakonskim propisima Europske unije ljudi i dalje mogu spekulirati cijenama hranom tako da bacaju hranu kako bi spriječili snižavanje njezine cijene i ti e, koji e, bacaju hranu bi trebali biti kažnjeni. Dakle, što se tiče malnutricije među djecom, e, moramo promicati jednaka prava muškaraca i žena, ali to je e, ne šala koja uopće nije smiješna. Mi moramo reći koja je istina. Ove uredbe Europske unije u velikoj mjeri dovode do tih neetičkih djelovanja među proizvođačima hrana. To je najveća sramota danas, to je e, glad, djeca koja su gladna, ako to želimo spriječiti, moramo promijeniti e, tu te uredbe, te zakonske propise koji loše utječu na e, ta, ta naša nastojanja da pomognemo onima među nama koji su najslabiji. Gospodine povjereniče, recite nam što e, namjeravate učiniti kako biste promijenili te pravne propise. Hvala. Sada ispred Aldija gospodin Louis Michel. Hvala gospodine predsjedatelju, povjereniče. U svijetu vlada kriza u tišini čitave zajednice koje žive u zemljama u razvoju su u opasnosti. Riječ je o humanitarnoj, ekonomskoj i razvojnoj krizi koja zahtjeva koordinirano i dosljedno djelovanje. Riječ je o etičkom imperativu koji generira više posljedica nego neki drugi problemi. Velik broj djece mlađih od pet godina pothranjeno je, a prvih tisuću dana u životu djeteta ključne su važnosti za njegov razvoj. Svima su nam poznate e, krize u subsaharskoj Africi. Zanima me što možemo učiniti kako bismo se bavili uzrocima e, tih nedaća. Ne može se sve svoditi na samodostatnost u proizvodnji hrane. Ja sam eh, bio na vašem saslušanju i uvjeren sam da je to pitanje do kojeg je vama stalo. Ja bih htio da se u vašem planu povede računa o nužnosti da se provode horizontalne politike koje će staviti naglasak ne samo na pothranjenost nego i na proizvodnju hrane i samodostatnost u tom smislu. U Africi postoji trend da se grabe zemlja. E, naravno, spomenuto je pitanje vode, obrazovanja i isto tako tehničkog transfera s naše strane kako bi se poboljšao prinos e, i urod na e, toj zemlji. Slažem se da je skandalozno da se omogući da se financijski spekulira kada je riječ o hrani. Što se tiče žena, slažem se da žene imaju ključnu ulogu u Africi i općenito u svijetu. Mi imamo povjerenje u vas, gospodine povjereniče, očekujemo od vas jedan sveobuhvatni plan koji će obuhvatiti sve aspekte ove problematike. Hvala. Sada gospođa Senra Rodriguez. Hvala milijuni djece e, pate zbog e, pothranjenosti. Isto tako i na jugu Europe e, ima problema u Galiciji. Više od 20% djece živi ispod praga siromaštva. U Španjolskoj 60% ljudi osim toga izloženo je um, mogućnosti da padne u siromaštvo od 2000 od 2007. Evropske politike omogućuju multinacionalnim kompanijama da kradu resurse od siromašnih. Multinacionalne kompanije zauzimaju njihovu zemlju, Postoji sporazum o slobodnoj trgovini. E, ako se ne pozabavimo ovim pitanjem, nećemo moći riješiti pitanje pothranjenosti na jugu. Ako se ne zaustavi sa politikom koju provodi trojka, e, ovaj problem će se proširiti i prema sjeveru. Gospodine povjereniče, moramo izmijeniti neoliberalne politike koje provodi Europska unija i to hitnim mjerama. Moramo stati na kraj pljačke koju provode multinacionalne kompanije. Treba poraditi na sporazumima o slobodnoj trgovini i moramo imati primjerene e, poljoprivredne politike i politiku e, prehrane koja će zajamčiti suverenitet u području proizvodnje hrane. Ako ne krenemo tim putem e, imat ćemo samo prazne riječi. U predstojećim mjesecima povećat će se broj pothranjenih i onih koji umiru od gladi. Za sada za zelene. Gospođo eh, Hojbuh, eh, da, eh, zaista je sramota da nakon svog našeg djelovanja milijuni djece pate od gladi i svakih nekoliko minuta jedno djete umire od gladi mogu li samo se zahvaliti Lindy McAvan na podršci. Govorimo o pothranjenosti, ali i o malnutriciji, neuhranjenosti, jer nije dovoljno da djeca dobiju dovoljno kalorija, e, jer za e, dugoročno gledano za zdravo odrastanje potrebna je balansirana prehrana sa e, mineralima i vitaminima, ali mi to nećemo uspjeti postići ako nastavimo promicati uzgoj monokultura zato što onda nemamo tu raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji, e, nemamo različite žitarice i onda tih minerala naprosto nema u prehrani. I pozivam Europsku uniju da e, prihvati preporuke posebnog izvjestitelja za prehranu UN-a koji e, traži da se promijeni smjer djelovanja kako bi se omogućilo tim zemljama da same sebe prehranjuju. E, klimatske promjene i borba protiv e, prehrane e, su samo jedan dio te slike. Mali poljoprivrednici moraju dobivati pomoć zato što oni imaju taj potencijal da dalje šire te metode uzgoja hrane koje, su, koje povoljno utječu na klimu i uzgoj poljoprivreda i tako dalje koji su u skladu sa lokalnim običajima i tradicijom su zaista najbolje rješenje i također omogućuju da se razvija infrastruktura da se otvaraju radna mjesta i to je korak e, iz siromaštva no bez zemlje se ne može uzgajati hrana to znači da tradicionalno pravo vlasništva zemlje se treba zaštititi pristup e, zemljištu za lokalno stanovništvo se mora osigurati, posebno za žene. I jedini kriterij ne smije biti tko može platiti više, znači to ne smije biti e, nekakvo nadmetanje tko će platiti više za zemljište. Moramo spriječiti e, to kupovanje zemlje na veliko, ulaganje u poljoprivredu na ovaj način je od ključne važnosti. Od ključne važnosti ako želimo nešto postići e, na planu iskorjenjivanja glada, ali e, neće svaki e, način ulaganja u poljoprivrede uroditi tom, tim plodom ako privatni ulagači istisnu lokalno stanovništvo i lokalne proizvođače ako oni se odluče za velik profit kako bi mogli zaraditi na svjetskom tržištu onda naravno ako se za to odlučimo djeca će ostati gladna moramo gledati kako pomoći lokalnom stanovništvu, lokalnim poljoprivrednicima. Oni sve više ovise o međunarodnom e, tržištu roba i e, nestabilnost tog tržišta i te spekulacije cijenom e, i tako dalje utječu na to e, da li djeca imaju dovoljno za jesti ili nemaju. To je nemoralno i moramo se protiv toga boriti. Siromaštvo i glad mogu se riješiti na taj način da se dade podrška lokalnim poljoprivrednicima oba spola i to je jedini način da se omogući prehrambeni suverenitet tih zemljama. Znači mi trebamo ozeleniti poljoprivredu tako da se to može e, prilagoditi klimatskim promjenama. Radi se o zemljama e, koje su prve koje će osjetiti učinke klimatskih promjena i to je pravi način da se riješi problem, počne rješavati problem gladi i siromaštva. Hvala. Sljedeći za EFDD e, gospodin Bašir ima jednu minutu. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, povjereniče, prije, prije 30 godina Bob Geldof je organizirao Live Aid kako bi prikupio sredstva za pomoć Etiopiji Uvaženi zastupniče, zamolit ću vas da ustanete kako bismo vas mogli vidjeti. To je jedan od ujeta. Dakle, vraćam sat na nula. Uvaženi zastupnici povjereniče, prije 30 godina 1985. Bog Geldof i ostali su organizirali Live Aid kako bi prikupili sredstva za pomoć Etiopiji gdje je vladala velika glada. Sada postoji rizik nove gladi u Etiopiji zbog e, toga kako se e, kontrolira tok rijeke Nil. Za razliku od demokratske Etiopije, egipatska vojna hunta e, uzrokuje probleme, pokušava nametnuti staro kolonijalno pravo na rijeku Nil. Mislim da to nije održivo, mislim da je Etiopija koja daje preko 80% e, vode e, za Nil treba imati pristup e, rijeci Nil ne samo za električnu energiju nego i za poljoprivredu i kao izvor vode za građane. Mislim da trebamo vidjeti nešto o pravu na vodu za sve zemlje u toj regiji. Hvala. Hvala. Gospodine predsjedatelju, kolege. Ovdje je riječ o 165 milijuna djece koja je pothranjena. Velik broj djece svake godine umire zbog toga što nema dovoljno hrane. To je vrlo tužno, no mi bismo se toga trebali i zasramiti. To dovodi do socijalnih nemira i sukoba. Ujedinjeni narodi su već postigli nešto, to su smanjili sa 18 na 11 posto, no broj pothranjene djece još uvijek je neprihvatljivo visok. Glavni uzrok tome je siromaštvo, nedovoljno obrazovanje žena i visoka stopa smrtnosti dojenčadi. Mi trebamo postići da imamo učinkovitije

parlamenta za potpuno iskorjenjivanje gladi tzv. zero hunger goal. hvala vam. hvala vam predsjedniče. kao što su se i kolege prisjetile papa franjo nas je podsjetio da je europa odgovorna u borbi protiv siromaštva i gladi na svijetu. Pravo na hranu se može zajamčiti samo ako se budemo bavili korijenitim uzrocima, a to je da spriječimo da bilo tko pati od gladi ili pothranjenosti. To moramo učiniti na svim razinama i moramo osigurati maksimalnu dosljednost između unutarnjih i vanjskih politika Europske unije. Moramo uložiti napore u iskorjenjivanje ovog fenomena te u promicanju politika koje se odnose na poljoprivredu, energetiku i ribarstvo. Gospodine povjereniče, jedino uz ovakav globalni pristup Europa će moći učiniti promjene u e, borbi protiv pothranjenosti i siromaštva. I sve ovo pokazuje da Europa ne može više tolerirati da u siromašnim zemljama postoje puni rezervoari, previše pune zalihe, a istovremeno gladne osobe. Stoga moramo zaustaviti takva ponašanja i zaustaviti i rast cijena hrane na svjetskoj razini. Hvala gospođa Sarnas, hvala. Pothranjenost djece je uistinu velik problem koji stvara štetu koja se ne može nadoknaditi. Borit ćemo se protiv toga i moramo djelovati dugoročno, treba nam dobra razvojna politika, svi su spomenuli pitanje pristupa vodi, poljoprivredu, obrazovanje, upravljanje zemljom i mislim da je to očigledno. No ako želimo postići rezultate odmah, želimo li spasiti djecu još danas, moramo promijeniti način razmišljanja i dopustiti razvojnoj politici da isto tako ima i neke humanitarne ciljeve. Znamo kako smanjiti smrtnost kod djece. To je već postignuto u Sahelu u sklopu humanitarnih aktivnosti, zahvaljujući potpori. Milijun djece je spašeno 2006. godine. E, sa samo 50 dolara godišnje daju se lijekovi i na taj način se mogu spasiti životi djece. A Svjetska banka je dala potvrdu tom e, pristupu. Svi moramo razmisliti o tome da se uzme u obzir taj pristup, da se izvuku neki zaključci iz humanitarnog pristupa, da se to organizira u velikom opsegu kako bi djeca koja su danas pothranjena bila spašena. Hvala. Gospođa Hazekamp. Gospodine predsjedatelju, u svijetu se proizvodi dovoljno djece da bi se mogli zadovoljiti, da bi se mogli zadovoljiti potrebe za hranom sviju. E, međutim, svejedno mnogo ljudi gladuje, uključujući i velik broj djece, 225 milijuna. Glavni uzrok gladi i pothranjenosti u svijetu nije prepoznat, a to je poljoprivredna politika i način ishrane. Zahvaljujući raspoloživom poljoprivrednom zemljištu mogli bismo prehraniti 10 milijardi ljudi pod uvjetom da iskoristimo sve jestive usjeve i kada se to ne bi koristilo za prehranu životinja i biogoriva. Mi koristimo zemlju kako bismo prehranili životinje ne samo tu nego i drugdje. Treba nam dubinska reforma zajedničke poljoprivredne politike. Ne možemo i dalje trošiti trideset 3 milijune eura u subvencijama poljoprivrednicima. Može se pronaći jeftinije rješenje. Treba jesti manje mesa. Svakih 5 sekundi jedno dijete umre zbog pothranjenosti negdje u svijetu. To je 18 ljudi u ovoj minuti dok ja govorim. To je neprihvatljivo. Moramo nešto poduzeti u vezi s time, a i možemo nešto poduzeti. Zato podržavamo prijedlog izvjestiteljice i vjerujemo da poljoprivredne subvencije treba ukinuti. Hvala, hvala vama. Na dvije minute, gospođa Hautala. Hvala. E, kada je riječ o pothranjenosti djece, E, bitno je reći da postoji pomanjkanje nekih hranjivih e, sastojaka u e, prehrani djece. To može utjecati i na intelektualni razvoj kod djece. Komisija je ozbiljno shvatila ovaj problem, kao što je povjerenik sam istaknuo, Europska unija može djelovati i putem Ujedinjenih naroda. Riječ je o tome da imamo da se mnogo oslanjamo na monokulture. Zeleni su već predložili amandmane kako bismo imali jedan agroekonomski pristup, a to je ugrađeno i u posebno izvješće UN-a. Dakle, postoji mogućnost da se diversificira poljoprivredna proizvodnja, a to znači da žene, majke koje rade na zemlji u Africi mogu dati mnogo raznovrsniju prehranu svojoj djeci. To je nužno za razvoj djece. Gospodine predsjedatelju, želim skrenuti vašu pozornost na ono što je rekao kolega Louis Michel. Mi e, uzimamo njihovu zemlju, no morali bismo analizirati što radi Europska unija, u sklopu sporazuma o slobodnoj trgovini i kako utječemo na činjenicu što multinacionalne kompanije mogu zauzeti zemlju u e, tim siromašnim afričkim zemljama. Mislim da bismo trebali provesti istragu vezano s to pitanje. FAO izdao je dobrovoljne smjernice u svrhu provođenja takve istrage. Nadam se da će jednoga dana to postati i obvezujuće smjernice, te da ćemo bolje uzeti u obzir potrebe zemalja u razvoju. Hvala. Gospodin Korao na jednu minutu. Hvala vam predsjedniče. UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetska banka i Ujedinjeni narodi su nedavno objavili da je smrtnost e, pa, djece pala za 20%. U tom razdoblju smo znači spasili na stotine milijuna osoba. Iako, od dvije, iako je 2013. umrlo oko 6 milijuna osoba. Pothranjenost je još uvijek najveća bolest svijeta i oko 80% pothranjene djece živi u subsaharskoj Africi ili Južnoj Aziji. Iz ovog izvještaja se vidi da moramo učiniti više i raditi na postizanju boljih rezultata. U tom smislu pozivam zastupnike ovog parlamenta da usvoje naš amandman o usvajanju E, mjera koje će pomoći nerazvijenim zemljama da se razvijaju. Svaki dan umiru, umire 17 tisuća djece. Nema smisla gubiti vrijeme na e, bespredmetne rasprave jer je samo u ovom trenutku, dakle dok mi razgovaramo, umrlo 12 djece. Hvala gospodin Funtulis na jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, povjereniče, dame i gospodo, situacija u kojoj se nalaze djeca mlađa od pet godina u pogledu ishrane vrlo je bitno pitanje. Pothranjenost djece jedan je od glavnih uzroka smrtnosti djece u toj dobi i to isto tako snažno utječe na rast i razvoj djeteta te utječe na njegov danji razvoj. Svjetska zdravstvena organizacija je to već ustanovila i vidimo kako to utječe na jednakost među narodima. Isto tako države donose odluke e, i provode mjere štednje. U Grčkoj danas ima djece koja padaju nesvijest u školama zato što nisu dovoljno jela. Djeca dolaze gladna u škole. Profesori usprkos krizi daju vlastiti novac kako bi djeci dala da imaju za užinu. I to rade tajno, djeca to često odbijaju iz ponosa, no mi smo poduzeli neke krive mjere, vodili smo pogrešnu politiku i u Europu smo uveli e, e, životne uvjete kao u nekim afričkim zemljama. Hvala. Gospodin Venta. Panie przewodniczący, panie komisarzu, świat ma problem U svijetu postoji problem gladi i to se posebno odražava na djecu. Ostvaren je značajan napredak u ispunjenju jednog od milenijskih razvojnih ciljeva, tako da se broj pothranjenih ljudi u zemljama u razvoju smanjio za pola. Međutim, problematika je vrlo složena, zato podržavam ovu rezoluciju. Glavni razlog pothranjenosti kod djece u svijetu je siromaštvo. Najteža situacija ona u kojoj se nalaze djeca u Aziji i subsaharskoj Africi. Prema podacima UNICEF-a, pothranjenost e, pogađa milijun djece. 50 milijuna gladuje, a 160 se ne razvija dovoljno dobro. E, Pothranjenost utječe na intelektualni razvoj, mogućnost koncentracije i učenja kod djece. Tako da djeca e, ne mogu uspješno napredovati niti izići iz siromaštva u kojem odrastaju. U izvješću o svjetskom e, razvojnom okviru nakon 2015. koji je izglasan većinom glasova jučer, glavni cilj bio je borba protiv siromaštva. Prema tome, e, tu je i e, borba protiv pothranjenosti i gladi kod djece. Kao član odbora za razvoj moram naglasiti da trebamo podržati zemlje u razvoju i podržati njihov stvarni razvoj tako da bi one u budućnosti mogle biti i samodostatne. Ne možemo odbiti dati pomoć, posebno u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju, tamo gdje glad pogađa čitave obitelji. Pothranjenost je posebno opasna za trudnice jer može utjecati na razvoj fetusa. Pothranjena, dobro e, hranjena djeca su nada za budućnost, mogu bolje učiti i razvijeti se i u budućnosti će e, se moći pobrinuti da sebi i svojim obiteljima stvore kvalitetan život. Da možemo svi raditi na tome da se promijeni situacija u ovom smislu. Hvala, e, gospođa Mici. Gospodine predsjedatelju, povjereniče, u u svom govoru Sveti Otac je rekao da je neprihvatljivo da milijuni ljudi umiru od gladi, a da mi istovremeno bacamo hranu. E, nema sumnje da svi vjeruju u njegovu izjavu. Što možemo učiniti kako bismo to spriječili? Dvije milijardi ljudi e, u svijetu pati zbog skrivene gladi, milijuni djece strada zbog velike gladi i nešto treba poduzeti na svjetskoj razini kako djeca kako bi djeca imala ne samo dovoljno hrane nego i uravnoteženu prehranu trudnice također e, pate zbog gladi i to proizvodi posljedice na njihovu nerođenu djecu u prvih tisuću dana e, je najvažnije za razvoj djece. Jedno od rješenja za ovaj problem je bolje obrazovanje. To stvara potencijal za rad i gospodarski rast, moramo se boriti protiv siromaštva i gladi i treba nam održiv razvoj i moramo poboljšati životne uvjete u društvu. E, moramo poboljšati obrazovni sustav i moramo podignuti nove naraštaje koje će se moći e, brinuti same za sebe. Trebaju nam ljudi koji će moći pronaći posao i skrbiti za sebe i vlastitu obitelj. Zanima me što komisija namjerava poduzeti u razvojnim zemljama, zemljama u razvoju kako bi e, se pokrenuli obrazovni programi da se iziđe iz siromaštva i gladi. Hvala, Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala, gospođi Makevan. Podhranjenost djece više nije tema koja se dotiče samo nerazvijenih zemalja. Taj fenomen pogađa i zapadne zemlje poput i Španjolske. Govorimo o 3,5 milijarde djece koje nemaju zajamčenu eh, a to naravno utječe nepovoljno na njihovo na njihov fizički i psihološki eh, razvoj. I sada kako možemo raditi eh, i kako možemo stati na kraj gladi u nerazvijenim zemljama ako smo uspjeli dozvoliti da u 2014. isti fenomen pogađa zemlje Europske unije. Gospodine povjereniče, vi ste spomenuli poljoprivredu, vodu i obrazovanje. Dopustite mi da vam još predložim e, dakle, prehrambenu sigurnost i obrazovanje za sve te zemlje, ali i zemlje Europske unije. Naše društvo mora razmišljati o budućnostima djece, ali moramo djelovati sada, u sadašnjosti. I djeca to ne mogu naravno samo učiniti, zbog toga mi odrasli ih moramo braniti. Hvala sada gospodin Dias Temera. Da, branimo prava djece na prehranu i to je etička obveza. Više od 65 e, milijuna djece mlađe od pet godina je pothranjeno a 52 milijuna pati od teške pothranjenosti. Riječ je o hitnom izazovu i moramo djelovati brzo. Inicijativa o kojoj danas razgovaramo je e, doista primjerena i nadam se da će ovaj utorak u e, ovoj vijećnici glasati za rezoluciju o e, Uniji te o globalnom okviru za e, razvoj nakon 2015. Stav parlamenta je jasan. Hrana je osnovno ljudsko pravo i moramo definirati cilj od nula gladi i iskorijeniti glad do 2025. Ovdje naglašavamo da napori u iskorjenjivanju gladi i podhranjenosti te e, fenomen sakrivene gladi se moraju najviše koncentrirati, ti se napori moraju najviše koncentrirati na djecu te na majke. Prijedlog e, Ujedinjenog naroda za e, novi program razvoja nakon 2015. navodi kao jedan od ciljeva iskorijeniti svaki oblik e, pothranjenosti do dvije, thousand do 2030. i braniti interese naše djece taj cilj moramo postići moramo iskorijeniti eh, pothranjenost djece moramo pomoći zemljama u razvoju i osigurati im eh, pitku vodu održivu poljoprivredu održivo ribarstvo i održivo upravljanje ljudskim resursima moramo osigurati zdrav okoliš moramo pomoći ženama i majkama koje moraju osigurati svojoj djeci eh, zdrav život osim toga obiteljsko gospodarstvo je jedan od temeljnih e, motora razvoja i na tome svemu moramo raditi. Hvala vam. Gospodin Tarabela na minutu i po. Uvaženi kolege, kao član e, odbora za ženska prava, Htio bih naglasiti da u nepravdi koje predstavlja pothranjenost djece postoji još jedna nepravda, a to je da se diskriminiraju djevojčice u odnosu na dječake. Kod navršene pete godine djevojčice su više izložene pothranjenosti od dječaka i mnogo su osjetljivije u odnosu na razvoj. Tako da je veća mogućnost da ne prežive kada su e, vrlo male. Postoje neke vjerske e, diskriminirajuće prakse na štetu djevojčica i kroz e, FAO kada bi poljoprivrednice imale pristup istim sredstvima kao i poljoprivrednici u svijetu mogli bi povećati prinos sa 20 do 30% i povećati poljoprivrednu proizvodnju za prehranu. I to bi spriječilo da 150 milijuna ljudi pati od gladi. Borba protiv nejednakosti između muškaraca i žena, djevojčica i dječaka od najranije dobi je nešto što je prioritet. Treba poboljšati perspektivu za rad poljoprivrednica i moramo se boriti protiv pothranjenosti djece u zemljama u razvoju. Mislim da je to prioritetno pitanje. Hvala. Hvala vam, a sada riječ gospodin Kukan. Hvala vam, predsjedniče. Gotovo jedna milijarda ljudi na svijetu pati od gladi i 2,6 e, milijuna djece u zemljama u razvoju umire svake godine zbog pothranjenosti. Procjenjuje se da će do kraja 2014. godine oko 500 tisuća osoba e, biti izloženo ozbiljnoj pothranjenosti. Razlozi za um, dječju pothranjenost su različiti. Naravno, mnoge ih uzrokuju sami ljudi, a to znači da se mogu i izbjeći. Vrlo često uzroci su e, politička nestabilnost, sukobi. Stoga moramo pronaći način da spriječimo da sukobi na taj način imaju posljedice na djecu. E, vlade e, zemalja moraju stvoriti okruženje koje će biti povoljno za djecu i koje neće stvarati ovakve e, probleme. To znači da moramo koordinirati nacionalne planove na, na učinkovitiji način. Komisija i zemlje članice bi trebale mobilizirati dugoročna sredstva i ulaganja u područje prehrane te surađivati na učinkovit način sa ostalim međunarodnim akterima. Financijska pomoć, ulaganja, financijske resurse, sve je to vrlo bitno u suzbijanju pothranjenosti u zemljama u razvoju. No u brojnim slučajevima možemo spomenuti slučaj e, Malija ili Sirije zaustavljanje sukoba, zaustavljanje nasilja i e, stvaranje politički, stabilnog okruženja uz pomoć e, diplomatskih pregovora je zasigurno jedan od najvažnijih preduvjeta uz financijsku pomoć. Hvala vam. A sada gospodin Kaputo. Hvala vam predsjedniče. Pothranjenost djece i hrana u svijetu e, i glad u svijetu moraju biti prioritet Europske unije. Komisija mora pripremiti ozbiljne mjere za rješavanje ovog problema. Za previše djece djetinstvo nije veselo. Dakle, 165 milijuna djece mlađe od 5 godina je pothranjeno ili rahitično zbog posljedica pothranjenosti. To uzrokuje smrt 2,6 milijuna osoba e, djece svake godine i jedan je od najvažnijih uzroka smrtnosti djece. Europska unija stoga mora brzo djelovati u ovom području. Složenost pristupa e, traži bolju koordinaciju i valja uključiti različite sektore e, poljoprivredu vodne resurse obrazovanje jer jedino na taj način će se moći definitivno iskorijeniti ova drama europska unija mora pritisnuti i ostale međunarodne organizacije te e, šefove država i vlada kako bi se promovirale reforme i stavile pod kontrolu veliki lanci proizvodnje hrane i potaknuo razvoj malih poljoprivrednika jer jedino na taj način će se moći osigurati samodostatna proizvodnja hrane za njih i njihove obitelji. Hvala vam, a sada gospođa Šuica ima minute. Hvala vam lijepo

Od 2008. smo vidjeli da broj e, djece koje pate od gladi ponovno raste. Zbog toga, iako je za pohvalu e, cifra koju je komisija odredila za borbu protiv ovog fenomena, potrebno je mnogo više napora. A zato je potrebno revidirati naše programe i pripremiti i uključiti ih u plan koji će uključiti glavne ciljeve koje je definirao i sam UNICEF. Potreban nam je multisektorski plan e, u koji će imati tri glavna cilja. Ispuniti ciljeve za, e, dakle, kako bi se osigurala sigurnost djece u prvih tisuću dana života, zatim poticanje malih obiteljskih e, gospodarstava i poljoprivredne aktivnosti, te potaknuti sudjelovanje žena u podjeli ovih resursa, zato što jasno je da kada žene dijele resurse unutar svoje obitelji i kontroliraju resurse da je situacija bolja zbog toga moramo ženu staviti u središte i obrazovati naše žene i djevojčice hvala vam a sada dvije minute riječ ima gospođa Stara Sferagut. Hvala vam gospodine predsjedniče. Sa 3,1 e, milijunom djece koje umire svake godine u zemljama u razvoju, pothranjenost je e, najveći uzrok smrtnosti djece mlađe od pet godina. Borba protiv pothranjenosti djece je jedan od glavnih ciljeva milenijskih e, razvojnih ciljeva za 2015. Kada govorimo o tom fenomenu, to uvijek povezujemo sa siromaštvom, sa nesigurnošću u prehrane, ali isto tako o nepovoljnim obiteljskim okruženjima te e, nemogućnosti pristupa e, odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi Danas 805 e, milijuna osoba e, na svijetu nema dovoljno hrane kako bi moglo voditi normalan zdrav život. I to najviše u Africi, subsaharskoj Africi i u Aziji. Jedna od devet osoba na svijetu živi u takvoj situaciji. Osim toga imamo 66 milijuna djece u školske dobi koji odlaze u školu gladni prvih tisuću dana života djeteta to je već rečeno je ključno za njegov budući fizički i psihološki razvoj i to je najkritičnije razdoblje koje je važno za sprečavanje e, pothranjenosti i posljedica pothranjenosti u odraslom životu europska unija je učinila ogromne napore u svim temama suradnje za razvoj ali još uvijek možemo učiniti više jer moramo ublažiti ovaj problem kroz inovativna financiranja i kroz dugoročna financiranja ono što, ono želimo postići jest da imamo dovoljno hrane za sve da osobe mogu doći do te hrane i da se ta hrana može prilagoditi e, potrebama same djece. Moramo više ulagati u zdravstvenu skrb, u obrazovanje, ali i u jednakost mogućnosti. Žene poljoprivrednice da, su im, da imaju iste resurse i ista prava te isti pristup e, uslugama kao i muškarci velik dio žena i djece ne bi živjeli u siromaštvu Zbog toga pozivam komisiju i povjerenika da rade u tom smjeru i tražim veću političku volju da se ulaže u ova područja. Hvala vam. A sada riječ gospođa Rodriguez. Govorimo o pothranjenosti e, djece te o nedovoljnom razvoju, no ja bih se više koncentrirala na samu glad. Glad e, djece čak i u zemljama Europske unije. U zemljama u kojima je intervenirala trojka moramo e, govoriti o gladi koja je zapravo rezultat nezaposlenosti i stečaja tvrtki. U mojoj zemlji postoje škole koje nude obrok djeci otvaraju vrata e, subotom i nedjeljom kako bi bile sigurne da će djeca ipak nešto pojesti toga dana. A znate li zašto? Zato što u zemlji u kojoj je nezaposlenost toliko velika, roditelji nemaju sredstva za prehraniti vlastitu djecu. 29% djece u Portugalu živi u opasnosti od siromaštva. I mi procjenjujemo da 35 tisuća djece u Portugalu pati od gladi. Taj fenomen se pojavljuje u drugim zemljama Europske unije. Povjereniče, što mislite učiniti po pitanju siromaštva i gladi unutar Europske unije? Hvala vam, a sada gospodin Hayes ima dvije minute. Mikrofon, molim. Hvala vam, predsjedniče. Želim pozdraviti ovu rezoluciju i ovaj e, izvještaj i čestitati gospođi McAvan na njezinom radu. Moramo priznati da smo ostvarili značajan napredak u ovom području u e, proteklih nekoliko godina. I kako ulazimo u sljedeću godinu, 2015. i ne samo u smislu milenijskih ciljeva, već i kad govorimo o fokusu na Europsku uniju i na Europsku godinu razvoja, moramo ovo pitanje staviti na popis naših prioriteta i moramo osigurati predanost od strane komisije i parlamenta da se učini više. Kao što su i ostali kolege rekli, svakoga dana dva tisuće e, djece umire zbog pothranjenosti. 19% tih smrti se događa u Aziji i Africi. a svaka ta smrt se može spriječiti i moramo osigurati dovoljno političke volje kako bi se ovaj problem riješio jednom zauvijek. Kolege su govorili o potrebi da se podrže poljoprivrednici u zemljama u razvoju, da im se pruži odgovarajuća oprema i odgovarajuća tehnologija, da im se pruži odgovarajuća podrška. Govorili smo i o potrebi da se unaprijedi e, prehrana te da se osigura opskrba hranom. Govorili smo i o potrebi E, da se riješi problem diskriminacije nad ženama u zemljama u razvoju, e, da se riješi problem diskriminacije žena e, kod kuće i u obrazovnom sustavu. Isto tako moramo poticati dojenje kako bi se izbjegle mogućnosti kontaminacije zbog vode. Mnogi kolege su spomenuli da su prve dvije godine ključne u razvoju djeteta i da se mora osigurati da u tom razdoblju djeca ne budu pothranjena. Iako priznajem da je učinjen napredak, smatram da se može učiniti mnogo više. Iako odlučimo djelovati zajedno i surađivati s ostalim partnerima u svijetu, mislim da s problem možemo riješiti još bolje i iskorijeniti ga. Hvala vam, a sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Osam kolega se javilo. i svi ćete doći na red. No, molim vas da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. To je e, jedna minuta kao što je definirano u poslovniku. Jedino na taj način ćete svi doći na red. O o Gospodin Gleos, hvala vam gospodine predsjedniče. Naslov e, ovog izvještaja pokazuje vrlo interesantan odabir jezika zato što svi zapravo vidimo da malnutricija postoji i da pogađa najviše djecu. Svi koji su e, danas govorili su rekli stvari oko kojih se ja potpuno sa njima slažem. No, moramo se više koncentrirati na e, razloge zašto pothranjenost uopće postoji i zašto toliko pogađa djecu. Uzroci leže u sustavu, sustavu koji se temelji na novcu i na zaradi. I nemojmo zanemariti činjenicu da kapitalistički pristup, globalni sustav te e, sukobi koji se vode u zemljama te e, sav novac koji ide na trgovinu oružjem Svi, sve su to uzroci iznenađen sam bio izjavom iznenađen sam zapravo što e, papa nije pokrenuo kampanju protiv e, trgovine oružjem jer istina je da da smo naše politike bolje provodili imali bismo sav novac koji nam je potreban, a samim time i svu hranu koja je potrebna da se nahrani stanovništvo. Hvala vam. Hvala, sada riječ gospođa Gal. az a Földön, több 800 millió táplált. került Hvala vam. Više od 800 milijuna osoba u svijetu eh, pati od podhranjenosti. Prije nekoliko dana u Rimu je usvojena deklaracija s mjerama kako bi se potaknula bolja prehrana i kako bi se borili protiv pothranjenosti. Grupa održivog razvoja u Ujedinjenim narodima je odigrala ključnu ulogu u ovom procesu kojom je predsjedala Mađarska. broj pothranjenih osoba bi se trebao smanjiti za 40%, to je cilj te radne skupine. A to podrazumijeva dodatne zadatke i za nas i za Europsku komisiju. E, moram još reći da u Europskoj uniji postoji čitav niz dobrih inicijativa u borbi protiv pothranjenosti i glandi. Stoga smatram da je e, važno posvetiti više pozornosti tim inicijativama. Tu ponajprije mislim na mađarski program e, zdrave prehrane za djecu uravnotežena i zdrava prehrana. Te se inicijative moraju promovirati i primjenjivati u većem broju e, zemalja. Hvala. Sada sljedeći govornik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 svi znamo da je prvih tisuću dana života djeteta najbitnije i važno je da dijete u tom trenutku ima odgovarajuću prehranu i odgovarajuće zdravlje. U cijelom svijetu moramo smanjiti broj djece koji, e, pate od pothranjenosti. Samo u Mađarskoj jedno od dvoje djeteta, novorođenčadi, živi u mogućnosti da bi moglo biti gladno mislim da bismo ponajprije trebali riješiti naše probleme. Gospodin Weigl, hvala vam. Hvala vam povjereniče. Istina je da je ova rasprava od ogromne važnosti i ja bih volio govoriti o djeci u izbjegličkim kampovima. Istina je da uzroci zašto ljudi žive u takvim kampovima su različiti no to je ponajprije zbog neaktivnosti međunarodnih organizacija u rješavanju problema djeca u, e, djeca u izbjegličkim kampovima žive u sve gorim okolnostima pozivam vas sve pozivam europsku uniju da ne kaže ono što govori uvijek a to je jednostavno imati Mm, suosjećanje s tim osobama. To nije dovoljno. Moramo mm, ocijeniti situaciju na terenu i djelovati. Vidjeti danas kakva je situacija u svim onim zemljama koje doista prolaze kroz katastrofe. Jer jedino na taj način ćemo moći pomoći djeci prije nego što bude prekasno. Hvala vam, a sada gospodin Gospodine predsjedniče, sve je veća, veće siromaštvo i zbog mjera štednje u južnim zemljama Europske unije situacija je slična. Trojka i memorandum su u Grčkoj doveli do prave humanitarne krize gdje mnogo djece živi ispod crte siromaštva i mnogi su ljudi nezaposleni. UNICEF kaže da mnoga djeca žive ispod te crte siromaštva. 45% djece e, pati na ovaj način i to je posebno velik problem u velikim obiteljima. Naravno. I vidimo da djeca u školama i vrtićima u Grčkoj gladuju i najbolji način da se počne e, rješavati taj problem je da se e, ukine e, politika mjera štednje. Hvala gospodin Boltak. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih govoriti o uzrocima, osnovnim uzrocima gladi u zemljama u razvoju. Naravno, postoje ratovi koji su također razlog tome. Imamo te kriminalne bande, ali čak i u mjestima gdje postoje mjesta u Europi gdje djeca gladuju, primjerice u istočnoj Ukrajini, djeca pate na način koji je posve nečuven u razvijenom svijetu i zaista sam ponosa na to što je učinila Europska unija od svog osnutka e, mir e, i stabilnost unutar Europske unije. Naravno, podržavam sve što je rekao e, povjerenik, a izvjestiteljica, ali kada bi zavladao mir u svijetu, problem bi bio puno manji Papa Franjo je to veoma jasno rekao kao i dobitnik. Hvala, gospodin Ferreira. Hvala, gospodine predsjedavajući. Iskorjenjivanje dječje neuhranjenosti ima strukturne e, razloge, odnosno neuhranjenost ima razloge. To je izvoz e, poljoprivrednih proizvoda koji utječe na male poljoprivrednike u cijelom e, svijetu, e, dijelu svijeta koji je u razvoju. Moramo se pobrinuti da podržimo ta obiteljska gospodarstva jer 60% ljudi na svijetu živi od toga. Ovaj kapitalizam, slobodna trgovina, je zaista veliko zlo i e, mi moramo iskorijeniti e, glad, neuhranjenost je nešto što moramo učiniti, ali sama činjenica da postoji e, teško optužuje ovaj sustav u kojem živimo. U ovoj raspravi e, se dosta toga reklo i sve je to fino i krasno, ali i dalje postoji činjenica da borba protiv e, malnutricije je moralna obaveza koju imamo. Hvala. Jakon Cari. Ova rezolucija iznimno je značajna i veliki iskorak u borbi protiv e, pothranjenosti djece. Ja ću postaviti isto pitanje kao i kolega Klekos. Zašto, <clears throat> zašto je došlo do tog fenomena, zašto nas pogađa to zlo? Ja bih htjela dati svoj doprinos toj problematici. Ono što nas posebno brine u Africi je taj fenomen grabeži zemlje, dakle bogate arapske zemlje i multinacionalne kompanije otkupljuju zemlju od poljoprivrednika budući da su svjesne da se planet neće moći proširiti, a da, je, da su obradive površine sve potrebnije. I e, vlasnici nad zemljištem mogu donijeti odluku o tome što će se proizvoditi i u kojim količinama. A zbog toga su na udaru mali poljoprivrednici, mala poljoprivredna gospodarstva i to zapravo dovodi do urušavanja afričke poljoprivrede. Je li to novi oblik e, kolonijalizma? Rekla bih da da, komisija bi se trebala mnogo više baviti tim pitanjem otimačine zemlje u Africi. Hvala vam, gospodine Stiljanidis, ispred eh, komisije. Hvala na ovoj eh, iscrpnoj raspravi. Hvala što ste iznijeli ta zanimljiva gledišta, posebno što se tiče uloge žena, lokalnih eh, poljoprivrednika i naravno problem e, upravljanja zemljištem. To su ključni elementi u ovoj raspravi. Mislim da je ubrzavanje ovih inicijativa za borbu protiv e, gladi, odnosno neuhranjenosti, pokazuje da je komisija bila u pravu kad je upravo na to stavila težište u svom planu rada za razvoj. Zemlje članice Europske unije su pokazale snažni interes za te akcijske planove komisije za borbu protiv neuhranjenosti i e, talijansko predsjedništvo priprema zaključke vijeća. To će naravno povećati, odnosno poboljšati koordinaciju među zemljama članicama i potvrditi vodeću ulogu koju na ovom planu igra Europska unija. Prošlog tjedna Međunarodna konferencija o prehrani je pokazala da namjera više od 100 e, predstavnika zemalja da se e, iskorijeni neuhranjenost e, i prihvaćanje rimske deklaracije o tome je veoma važan korak. Naravno, pozdravljam i ovaj prijedlog da se donese rezolucija Europskog parlamenta o neuhranjenosti na e, inicijativu gospođe McEvan, koja je predsjednica odbora DEVE. Iskreno se nadam da naš, naš zajednički napor će uroditi plodom i da će e, podhranjenost otići u ropotarnicu povijesti i da će utrti put e, ka održivom razvoju. Hvala vam na ovoj iscrpnoj raspravi o ovoj veoma, veoma važnoj temi. Hvala komisiji. Evo, ovime zaključujemo raspravu. Dobili smo e, prijedlog za E, ovu raspravu. Glasat će se dakle, u 12. ovoj rezoluciji. Sljedeća tema je kršenje ljudskih prava, demokracija i vladavina prava, odnosno pravna država